što završimo s ovom raspravom. Dakle, sada možemo glasovati. Dakle, prva e, rezolucija tiče se nacrta zakona o nevladinim organizacijama i sindikatima. Glasat ćemo o čitavom tekstu rezolucije. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvoram glasovanje. Rezolucija je usvojena. Druga rezolucija pod nazivom Demokratska republika Kongo, posebno slučaj dvojice pritvorenih boraca za ljudska prava, Iva Makvambale i Freda Baume. Imamo zajednički nacrt rezolucija klubova zastupnika. Glasovat ćemo o čitavom tekstu rezolucije. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Nadam se da jeste. Zatvaram glasovanje. Usvojili smo i ovu rezoluciju slijedom glasovanja. Sada ćemo glasovati o rezoluciji o Bahreinu, posebno slučaju Nabela Rađaba. Nakon točke C imamo prvi amandman, naime nakon uvodne izjave C imamo prvi amandman. Tko je za? Molim vas podignite ruke. Tko je protiv? suzdržani. Ovaj amandman je odbijen. I sada, sada ćemo napraviti provjeru. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Nadam se da jesu. Zatvaram glasovanje. Ovaj amandman je odbijen. Sada ćemo glasovati o čitavom tekstu rezolucije. Poimenično glasovanje. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. E, I ovu smo rezoluciju usvojili velikom većinom glasova. Sada prelazimo na sljedeću rezoluciju koja se odnosi na situaciju u kojoj se nalazi dvojica kršćanskih pastora u Sudanu. To je zajednički nacrt rezolucije nakon e, trećeg amandmana EPP-a dva dijela. Prvi dio. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Ovaj amandman smo usvojili. Drugi dio amandmana za. Protiv? Suzdržani? Odbija se. To je moje mišljenje. Tako mi se čini, ali možemo provjeriti. Glasovat ćemo elektroničkim putem. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Odbili smo ovaj amandman. Sada ćemo glasovati o stavku sedmom izvornog teksta. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvojenje. Osmi stavak, izvorni tekst. Usmeni amandman. Gospođa Veržija. E, želite li uzeti riječ, gospođa Veržija? Da, vrlo kratko. Ja sam jučer na večer saznala da su tri dužnosnika oporbene stranke u Sudanu osuđeni za, na 20 udaraca bićem. To je bilo u ponedjeljak, prošli tjedan i to je odmah izvršeno pred samim sudom. Mislim da je u toj zemlji to predstavlja poniženje od posebnog značaja, zato tražimo od Europskog parlamenta da i tu činjenicu ugradi u tekst rezolucije. Mislim da se svi slažu oko toga, da postoji konsensus. Hvala. E, ima li prigovora? Imali prigovora na ovaj usmeni amandman? Čini se da nema, pa ćemo sada glasovati o osmom stavku, e, naravno sa izmjenama kroz usmeni amandman. Za? Protiv? Suzdržani? Amandman je usvojen. Hvala. Sada idemo na deveti, devetu uvodnu izjavu za, protiv, suzdržani, usva se. Nakon uvodne izjave F imamo prvi amandman EPP-a. Tko je za? protiv, suzdržani. Amandman se usvaja. Drugi amandman je p-a za, protiv, suzdržani. Usvaja se. I sada imamo uvodnu izjavu H iz izvornog teksta za, protiv, suzdržani. Usvaja se. Sada ćemo glasovati o čitavom tekstu rezolucije i to poimeničnim glasovanjem. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. usvojena je e, rezolucija velikom većinom glasova. Hvala svima. Zapisnik sa današnjeg sastanka. E, dakle,